Nastavljamo sa zasjedanjem. Dragi kolege, jučer smo, kako smo završavali naš radni dan, saznali vijesti da je došlo do terorističkog napada u Tunisu, zbog čega je poginulo 14 ljudi, e, članovi predsjedničke garde. Ja bih želio osuditi e, najsnažnije ovaj strašan napad i nadam se da e, Tuniske vlasti i tuniski narod jesu svjesni naše potpore. Naše su misli i naša solidarnost sa obiteljima žrtava ovog strašnog napada. Uvaženi kolege, teroristi su napali u Beirutu, u Parizu, u Damaku i ponovno u Tunisu. I svaki puta to rezultira preneraženošću boli teroristi još jednom pokazuju da se radi o borbi koja se tiče svih nas. Radi se o borbi koja će biti borba na dugi rok, trajat će zaista dugo, međutim mi ćemo se boriti odlučno i uz poštovanje naših demokratskih načela i vrijednosti. Upravo zato moramo osnažiti suradnju s našim saveznicima i partnerima. Hvala vam. Prva točka na današnjem dnevnom redu su izjave komisije i vijeća vezano uz nedavne terorističke napade u Parizu. Najprije dajem riječ gospodinu ministru